sljedeću točku dnevnoga reda, a to su rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava. Imaćemo najviše sat vremena temeljem članka 135. poslovnika. Sljedeća točka dnevnog reda tiče se progona aktivista za ljudska prava u Azerbejdžanu. Dajem riječ gospodinu Gerigeo, gospodinu Vajglu vaša prethodnica na mestu predsjedujočega je zamudila priložnost potpredsjednica koja je presjedala prije vas je nije iskoristila jednu priliku. Naime, ona mi je mogla dati vremena za govor, mogla je povesti demokratsku raspravu, no meni nije dodijeljeno vrijeme za govor i stoga se nadam da ćemo u budućnosti pokušati ostvariti demokraciju i dijalog. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Za obzir, sada predajem riječ gospodinu Geriku, izvolite. Poštovana gospođo predsjedavajuća, poštovani kolege i kolegice, u svibnju 2012. je Baku, glavni grad Azerbajdžana, bio mjesto gdje se održavala Eurovizija pod sloganom Zapale svoju vatru. Već tada je ta zemlja bila pod kritikom što se tiče ljudskih prava i manjkavosti demokraciji. To udruge civilnog društva uvijek iznova naglašavaju. Prije svega se radi o ženama, e, starijima i mladima koji su pogođeni. E, čak i iskusni stručnjaci za Azerbajdžan su bili potreseni kad su vidjeli te slučajeve. Meni je drago što mi ovdje imenujemo te slučajeve što ih osuđujemo. Ja očekujem od nove Europske komisije jasan glas za ljudska prava kao i reverzibilan dio naše vanjske politike i prije svega kao dio naše gospodarske politike. Anke Engelke, njemačka moderatorica Eurovizije 2012. godine, je bila ta koja jedina od e, između 47 televizijskih e, e, voditelja da kritizira Azerbajdžan kada su joj se dodjeljivali bodovi. Ja ponavljam, dobro je moći držati izbore, dobro je živjeti u demokraciji i želim mnogo, mnogo sreće Azerbajdžanu ka njegovom putovanju u Europu. Za ljude u Azerbajdžanu moramo reći da Europa i danas još uvijek na njihovoj strani i svih njih, sve njih želimo hrabriti da zapale svoju vatru za ljudska prava. Hvala lijepa. Gospodin Lambsdorff je sljedeći govornik. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća, drago mi vas je vidjeti tu na ovoj dužnosti. Nemamo tu priliku vrlo često, ali uglavnom sve najbolje u vašoj dužnosti. Ukratko, situacija u Azerbajdžanu je vrlo ozbiljna zbog Ukrajine, zbog Bliskog istoka, zbog Iraka. Pogledali smo na druga mjesta, ali sad je dobro da vraćamo naš fokus na ovu zemlju. Jer je situacija veznih uz aktivista, ljudska prava e, postala sve gore i gore imamo autoritativno tlačenje javnih glasova istaknutih ličnosti u Azerbajdžanu. Prema Human Rights Watchu i Freedom Houseu imamo barem 40 aktivista za ljudska prava, političkih eh, zatvorenika, novinara i drugih koji su uhapšeni pod razno raznim eh, optužbama, pod optužbama na primjer za izbjegavanje plaćanja poreza. U proteklom srpnju je ta država izvela veliko hapšenje mm, istaknutih e, osoba. Imamo na primjer e, direkt, e, ravnateljicu Leilu Junus Instituta za mir i demokraciju i njenog supruga. Zatim isto tako Intiga Malijeva ili Arefa Junusa. Oni svi čine skupinu E, osoba koji su razradili e, sveobuhvatan popis političkih zatvornika u Azerbajdžanu, a sada su i sami postali dijelom tog popisa. Vlada je već uvala ograničenja na aktivnosti udruga civilnog društva, e, njihov rad je još više ograničen. Mnoge skupine su prisilno zatvorene nakon što su im zamrznuti bankovni računi ili su im prekinuli dotok financiranja. Mi sada vidimo da imamo pervezivan preokret. Jer Azerbajdžan i dalje ima e, veliku ulogu u promicanju ljudskih prava, naime, pred svijeda, Vijećem Europe. A Lila Amalijev je isto tako držala govor prije nekoliko godina u Europskom parlamentu i nazvala je kritičare koji optužuju tu zemlju e, za e, gušenje demokracije lažljivcima, a sada vidimo da se sve to pokazalo istinitim. Hvala lijepa gospodin Lamstrov. Gospodin Weidenholzer ima riječ. Već 13 godina je Azerbajdžan članica Vijeća Europe. To je veliko posegnuće za tu zemlju i za Europu. Sada trenutno i predsjeda Vijećem Europe. Dio Vijeća Europe je i Europska konvencija o ljudskim pravima i to je mjerilo prema kojem bi se trebala e, mjeriti situacija u Azerbajdžanu. A Unatoč tome vidimo da se situacija tamo sve više pogoršava, da se manevarski prostor udruga civilnog društva smanjuje, da se pod raznim izlikama onemogućava osobama da se slobodno izražavaju, osuđuje ih se i pritvara. Prije dva tjedna imali smo posjet e, e, jednog predsjednika Europske unije gdje je rečeno da ćemo se mi sada i dalje koncentrirati upravo na tu zemlju. U tom kontekstu imamo i ovo izvješće, imamo slučajeve e, Lejle, e, Junusa, Adifa Junusa i drugih. Ova rezolucija je snažan znak uzbune i činjenica da ne može biti dugoročno europske perspektive ako se nastavi sa ovakvim praksama. Hvala. Gospodin Štetina ima riječ. mikrofon u Mikrofon molim. Ja mam, mikrofon, sam slyšitelný. Da, moj mikrofon je upaljen. Čuje li me se? Ne jestli se, je slyšet, mám ho zapnutý, je to... Ja bih rado znao, čujete li me? Da, u redu, sve u redu, hvala vam. Hvala gospođo predsjedavajuća, dobro jutro. Kršenje ljudskih prava u Azerbajdžanu je nažalost nesumljivo istinito. Kažem nažalost, zato što je Azerbajdžan jedan od zemalja istočnog partnerstva. Jedna vrlo važna zemlja kada se radi o premošćivanju eh, i uspostavljanju odnosa sa zemljama Kafkaza. Toga smo svjesni u rezoluciji, zbog toga je rezolucija toliko uravnotežena. Prije svega spomenjemo slučajeve političkih zatvorenika u toj zemlji, a ja bih rado naglasio jedan od tih slučajeva. Radi se o odvjetniku Intigamu Alijevu. Intigam Alijev je ime tog odvjetnika, on se bori za e, one koji se politički progoni. To je vrlo, vrlo zabrinjavajući slučaj. Bio je nedavno u Pragu gdje mu se uručila jedna nagrada od e, udruge civilnog društva koja se zove Ljudi u nebolji. Molim vas podržite ovu rezoluciju kada danas o njoj glasujemo. Hvala vam. Hvala. Gospođa Hvala, gospođo predsjedavajuća. U um, poljeću 2012. veliki dio samništva je izašao na ulice u Baku, a vlada je reagirala na to sa valom represivnih mjera koji, s kojim nastavlja i dalje, čak se i pogoršava situacija. Imamo novinare, borce za prava koji su kao uvijek žrtve e, tih e, mjera. ali Leila Yunus je jedan od simbola tog, te činjenice. Mi se sada usredočujemo na Ukrajinu i zbog toga ta država smatra da može nekažnjivo eh, i dalje ovako postupati zahvaljujući svojim rezervima eh, goriva. Imamo niz eh, oblika suradnje i partnerstva sa tim Azerbajdžanom, pa čak i pregovore E, o sporazumima, a kakvi su ti pregovori ako Azerbajdžan ne poštuje ljudska prava. Ne samo da nema napretka kada pogledamo Azerbajdžan, već imamo i nazadovanje, konstantno nazadovanje i stoga postoji hitnost da se prekinu pregovori, da se provodi na vrlo strog način sporazum e, i o pridruživanju i da se zaštite udruge civilnog društva. Inače će sve ovo što smo rekli biti samo puste riječi i sada je došao trenutak da Europska unija djeluje. Hvala lijepa. Gospodin Korao, izvolite. Hvala. Republika Azerbejdžan sada predsjedava Vijećem Europe, a to je organizacija koja se zalaže za promicanje demokracije i ljudskih prava. Republika Azerbejdžan je istovremeno zemlja gdje se ta prava stalno krše od e, slobode govora na internetu, naročito od slobode odživanja i e, sastanaka. Dakle, to je doista absurdna suprotnost. Azerbejdžan također želi postati najvećim dobavljačem plina u Europi. Dakle, sa strateškog i energetskog stajališta e, za nas je vrlo zanimljiv, no do sada je manje snažno bilo naše zanimanje za demokraciju i zaštitu ljudskih prava. Neka izvješća najvažnijih nevladinih organizacija nam kažu da imamo eh, na desetke eh, pregovora, eh, osoba koje su zbog prigovora savjesti iza rešetaka. E, također oni su zatvoreni bez e, pravičnog suđenja. Osim toga, mnogi mladi zatvorenici e, štrekaju glađu kako bi prizvali pozornost javnosti na međunarodnoj razini. Dakle, tražimo od Europske unije da se traži od Azerbejdžana da poštuje međunarodne sporazume što mu omogućuje da predsjedava Vijećem Europe koji više financira civilne organizacije e, e, u Azerbeđanu i to treba, e, ta sredstva treba trošiti na transparentan način jer bi inače to značilo da okrećemo leđa onim zatvorenicima koji u zatvoru traže samo malo dostojanstvo. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Scott to je sljedeći govornik. Izvolite. U srpnju 2012. godine smo vidjeli kako je azerbajdžanska vlada proglasila rat vlastitom društvu, kako je ciljala na najistaknutije za ljudska prava, kako ih je zatvarala e, pod e, politički motiviranim izgovorima. Dakle, tu imamo Arif Yunusa, Rasula Jarafova, Intiga Malijeva. Moramo jasno osuditi e, ove prakse, moramo podržati te aktiviste, dati im vidljivost i zbog toga mi je drago što je Klub zastupnika Zelenih e, imenovao Leli Yunus kao kandidatkinju za ovogodišnju nagradu e, Saharov. Imamo UN-ovu un e, odbor e, protiv mučenja koji je odlučio da neće posjetiti Azerbajdžan budući da je Azerbajdžan prekršio konvenciju protiv mučenja koju je ratificirao. Mi tražimo da se sve točke e, osude odbace protiv tih vodaca za ljudska prava te da se oslobode svi oni koji kritiziraju državu i koji se bore za ljudska prava. Pozivamo Azerbajdžan da održi izbore i da uspostavi slobodu okupljanja i izražavanja. Što se tiče naših vlastitih institucija, pozivamo komisiju, vijeće i visoku predstavnicu da traže smjesta oslobođenje svih boraca za ljudska prava u Azerbajdžanu te da obrate veću pažnju njihovoj situaciji. Također inzistiramo na to da se krene u jedne nove pregovore o strateškom partnerstvu sa Azerbajdžanom sve dok se minimalni, e, minimalne mjere s tim uvezene stvare i dok vlada ne poduzme konkretne korake kako bi pokazala svoju odlučnost što se tiče zalaganja za ljudskih prava. Ja jedna, e, jedna e, sugovornica mi je rekla da je vrlo dobro poznata sa onim što Leila Junus prolazi, trenutno, ali to iako je strašno, nas ne bi trebalo odagnuti od toga da zauzmemo jako snažan stav eh, kada se radi o tome da se zalažemo ljudska prava u ime svih naših europskih građana. Hvala lijepa. Sada predstavnicu ime klubova zastupnika kao prvo gospođa Fontun und Hofstein. Gospođo predsjedavajuće, dame i gospodo, oni koji pristupaju parlamentu od strane gdje se nalazi zgrada već Europe mogu primijetiti veliki znak to jest zastavu Azerbajdžana, što označava da ta zemlja trenutno predsjeda Vijećem Europe. A vidimo da su azerbajdžanske vlasti uspjele iskoristiti ovaj ukrajinski sukob kako bi odvratili pažnju sa njihove situacije vezano uz ljudskim, ljudska prava, a nažalost je međunarodna zajednica trenutno slaba i ono što se događa u Azerbajdžanu bi zapravo trebalo dovesti do toga da se odmah imenuje neki posebni izvjestitelj za tu zemlju i da se odmah oštro osude takve prakse. Trebali bismo razmotriti e, možda uvođenje zabrane izdavanja vize za nekih od e, e, od vrhovnih političara ili mi smo trebali uvesti neke sankcije za azerbajdžanska poduzeća. A vidimo da se radi o velikim i financijskim izazovima kada se radi o tim poduzećima, no doista trebali bismo kada poslujemo s tim poduzećima uzeti u obzir i e, ljudska prava. A imamo isto tako i situaciju da će se tamo držati e, zimske olimpijske igre i da će Lijev iskoristiti tu situaciju u svoju svrhu. Dakle, mislim da je ovo izvješće vrlo dobro, da je ova rezolucija vrlo dobra, ali da je to samo prvi korak u pravom smjeru. Hvala, gospođa Piri. Prema Human Rights Watchu imamo 40 blogera, novinara i aktivista prava koji su zatvoreni u protekle dvije godine bez pravičnog suđenja. I na to upravo želimo danas ukazati. Azerbajdžan spada u e, europsku politiku istočnog partnerstva, to je isto tako i naš strateški partner, zbog toga bismo trebali biti posebno kritični kada se radi o tome da naglasimo naše zajedničke vrijednosti na kojima se i temelji naše strateško partnerstvo i kada se te vrijednosti krše. U proteklih nekoliko mjeseca vidjeli smo da se proveo čitav val hapšenja, e, zatvarali su se ljudi koji kritiziraju vlast, na primjer Lela Junus, Arif Junus, njen suprug Rasul Jafarov i Intiga Malijev, što su te osobe učinile? Pa one su samo primijenile načela Vijeća Europe. Oni su ukazali na kršenja ljudskih prava. Mi pozivamo vlasti u našoj rezoluciji da smjesta oslobode te borce za ljudska prava i da prestanu sa ovim progonom vještica e, i tlačenjem nad osobama koji se zalažu za slobodu i demokraciju. Hvala. Hvala lijepa gospodin Kanecki. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja se doista nadam da ćete vi biti izvjestan povjerenik. To vam doista želim. Iako će time Europski parlament izgubiti jednu vrlo uspješnu potpredsjednicu parlamenta, draga gospođo potpredsjednice. E, dame i gospodo, ova rasprava je vrlo važna rasprava jer s njome obraćamo više pažnje na e, zemlje s juga Kavkaza. To je žalosno budući da je ta regija vrlo važna i da se društva tamo pokušavaju približiti Europi, približiti se europskim standardima i europskim vrijednostima, a ja sam se susao sa mnogim gruzicima, armenicima i azerbajdžancima i znam da oni svi misle na isti način kao i mi. I nadam se da ćemo uskoro imati raspravu i o ljudskim pravima u Rusiji, jer smo mnogo šutili o tome u ovo zadnje vrijeme. Hvala. Hvala lijepa. Još jednom hvala i za želje. E, gospođa Konečka sljedeći govornik. Hvala vam, gospođo predsjedavajući, dragi kolege. Veliko mi je zadovoljstvo bilo kada sam poslušala govor Majtina Šulca jučer, Njemačko je trebalo više od 70 godina da se obračuna sa svojom tužnom povješću, a mi sada raspravljamo rezoluciju o Azerbajdžanu. Time tjedamo suverenu državu da se ona prilagodi našem konceptu demokracije. Ja se ne mogu složiti ni s kojom odlukom koja bi poslužila u tu svrhu. Suverena država Azerbajdžan ima pravo na dovoljno e, vremena kako bi istražila ova, ova, ove slučajeve e, kršenja ljudskih prava, ali bez da se na nju vrši pritisak od strane Europske unije. To je kontraproduktivno i isto tako je to protivno duhu suradnje koju potiče i Europski parlament. Ja mislim da je Azerbajdžan vrlo hrabra država koja pokušava promijeniti svoje unutarnja pravila kako bi bila u skladu sa međunarodnim e, propisima. Moramo poštivati i povijesne okvire kada raspravljamo u pojedinim zemljama, kada s njima pregovaramo, to se odnosi i na kontakte Europske komisije s tom zemljom naravno i e, moram isto tako naglasiti da je na Venecijanskoj komisiji koja je ona je zapravo zadužena za to da procijeni ova kršenja ljudskih prava. Mi trebamo pomoći Azerbajdžancima da se reformiraju, a ne da se unište. Hvala, gospodin John Kelly nije u dvorani. Onda prelazimo na Anu Gomeš, a njega ćemo preskočiti. Izvolite. Hvala. Kao i kolege koji su uzeli riječ prije mene, ja želim također podsjetiti na blogere, nevladine organizacije, sve one koje se zalažu za demokraciju i slobodu. Znamo da su oni optuženi zbog prijevare, utaje poreza i ostale optužbe su im upočene što je neprihvatljivo. Te osobe moraju biti nedirnute i vlasti trebaju prestati sa e, represijom nevladinih organizacija. One moraju moći slobodno raditi i nastojati također se zalagati još snažnije za demokraciju. Azerbejdžan mora provesti reformu ljudskih prava što je obećao na vijeću čiji je dio i također mi zemlje članice ne smijemo nastaviti kao inače u našim odnosima sa Azerbeđanom imamo neke obveze i neka prava da temelju također iz sporazuma i zbog toga treba odlučnije razgovarati sa našim sugovornicama o Azerbeđanu. Moramo promicati modernizaciju, ali sve se mora obustaviti dok se ne minimalno zaštite ljudska prava. to će ovisiti od mjera koje će poduzeti, taj tamošnja vlada za zaštitu ljudskih prava. Hvala lijepa. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Gospodin Weigel je prvi govornik. Hvala. Mislim da je ispravno da se borimo za ljudska prava u Azerbajdžanu, a i u drugim zemljama koje se nalaze u sličnoj situaciji. jedan jedini borac, jedan jedini e, branitelj ljudskih prava u zatvoru je jedan previše. Mislim da e, bi te zemlje trebale pokazati veće poštovanje za ljudska prava. No, s druge strane, želim istaknuti da je Azerbajdžan dosta specifična država. Rusija je u neposrednom susjedstvu i vrši pritisak, a isto vrijedi za Iran. Oni su naši važni strateški partneri, tako da mislim da im treba pomoći, naročito kada je riječ e, o zauzimanju Karabaha. Mislim da u tom smislu nismo učinili mnogo. Hvala lijepa gospodine Poveniću, gospodine Mimice, izvolite. Hvala. Uvaženi zastupnici, odnosi između Europske unije i Azerbejdžana su doista od velike važnosti. U nekim područjima oni su i strateški, međutim oni također za sobom povlače i određene izazove i izdvojit dva. Kao prvo, svjedočimo pogoršanju situacije s ljudskim pravima u Azerbejdžanu. U proteklih nekoliko mjeseci nekoliko istaknutih eh, branitelja ljudskih prava je uhićeno eh, zbog pojačane represije eh, civilnog društva. Također, na ljetu smo vidjeli da je došlo do eskalacije u sukobu u Nagorno Karabahu, što je dovelo također i do ozbiljnih kršenja Prisaka vatre koji je potpisan 1994. Europska unija se snažno oglasila u svojoj zabrinutosti zbog tih e, razvoja situacije, naročito kada je riječ o sukobu i zaštiti ljudskih prava. Pitanje ljudskih prava je postavljeno i u našim bilateralnim odnosima. Povjerenik File i e, zamjenica glavnog tajnika Helga Schmidt su to učinili u sastancima sa predsjednikom Alijevim i također predstavnicima civilnog društva u svojoj nedavnoj posjeti Baku u e, sklopu istočnog partnerstva i e, službenog ministarskog dijaloga. Također su ta pitanja postavljena tijekom posjete predsjednika Barosa Baku u lipnju. E, kao odgovor na pogoršanje situacije također smo e, pokrenuli naše smjernice za branitelje ljudskih prava i dali smo upute Europskom izaslanstvu da ponudi tim ljudima koji su ugroženi svoju potporu. E, stalni pritisak na neovisno civilno društvo u Azerbejdžanu je u suprotnosti sa našim zajedničkim vrijednostima i sa duhom istočnog partnerstva. Moramo snažno naglasiti E, važnost postojanja cijelog društva radi postojanja demokracije. I također ćemo i dalje podsjećati naše partnere u Azerbeđanu da je najbolji način za postizanje stabilnosti i napretka u zemlji upravo višestranačka demokracija, otvoreno društvo i otvoreno gospodarstvo. Također stoji i dalje naša ponuda da se naši odnosi sa Azerbejdžanom e, utemelje na novo i obvezujućoj pravnoj osnovi koja će biti nadahnuta zajedničkim vrijednostima, naročito ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Započeli smo pregovore o sporazumu o pridruživanju i također partnerstvu za stratešku modernizaciju. To je važno ne samo u kontekstu uloga Azerbejdžana u opskrbi energijom za Europu, Europska unija preporučuje da Azerbejdžan koji sada predsjedava Vijećem ministara Vijeća Europe revidira svoju nedavno revidirano zakonodavstvo o nevladinim organizacijama i da uzme u obzir naše preporuke o civilnom društvu i nevladinim organizacijama kako bi se uskladio sa svojim obvezama preuzetim u okviru Vijeća Europe. Također ćemo i dalje sati poruke svim važnim dionicima u duhu našeg partnerstva. Nakon eh, kontakata između glavnog tajnika Vijeća Europe i predsjednika Alijeva, sada se priprema zajednički odbor eh, administracije i eh, civilnog društva u prisutnosti Vijeća Europe. Nažalost, odbor nije sazvan u posljednjih šest godina tako da bi jedan takav sastanak bio dobra prilika za ponovno pokretanje dijaloga između azerbejdžanskih vlasti i civilnog društva. Hvala vam gospođo predsjedavajuća i e, također nas čekamo upravo ovdje. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Zaprimili smo sedam prijedloga rezolucije vezu za ovu temu. Ovim smo završili s ovom točkom dnevnog reda i prelazimo na sljedeću točku. Radi se o Borundiju, posebice u slučaju Pjera Klavera Bonimpa. Gospodin Jurek je zapravo trebao biti prvi govornik, no on nije u dvorani, zbog toga ćemo početi sa gospodinom Kuraom.